U redu kolege, dobro jutro svima. Dobro jutro i onima koji e, nisu koordinatori i svima onima koje jučer nisam vidjela. Želim vam svima e, sretnu novu godinu, ali vjerujem da ste svi već do sad bili u Strasburgu. Idemo, sada krećemo sa e, glasovanjem. Dakle, točka 11 nam je sljedeća na dnevnom redu. Neka glasovanja ćemo morati otkazati, što znači da ne bismo trebali predugo glasovati. Krećemo sa 11. točkom uspostava programa Europskih snaga solidarnosti. Naša izvjestiteljica za mišljenje je ovdje. Eleni, želiš li nešto reći prije glasovanja? Evo, htjela bih samo zahvaliti Kristijanu i Harisu na njihovom napornom radu dobro, znamo da su puno toga odradili i e, zahvaljujemo im na tome. Dobro, možemo sada početi s glasovanjem. Možemo li prvo napraviti test da provjerimo rade li uređaj za glasovanje? Provjerite glasovanje otvoreno. Da vidimo radili. Dakle, znači 19 kartica je unutra, 19 kartica e, ljudi je glasovanje. Ok, funkcionira. Dobro, tehnologija je na našoj strani. Idemo, amantman 26 e, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. E, e, Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Blok zajedničko glasovanje 27, 28 i 100 za, protiv, Aha, oprostite, znači ne želite skupno glasovanje. Dobro, onda ćemo ići pojedinačno. 27 za, protiv, suzdržani, usvojena. 28 za, protiv, suzdržani, usvojena. 100 za, protiv, suzdržani, usvojena. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvojena. 104 za. Aha. Znači od 104 do e, e, za protiv su e, usvojeno. Idemo 107 za. Protiv suzdržani. Provjerit ćemo 107. Glasovanje otvoreno. Jesu li svi glasovanji? Glasovali koji su htjeli? Dobro, zatvaram glasovanje. Usvojeno. 11 naprema 8. 32 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 108 za, protiv. Provjerit ćemo 108, glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno je 11 naprema 9. 33 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 109 za, protiv, suzdržani, usvojena. 134 e, za, protiv, suzdržani, usvojena. 35 za, protiv, suzdržani, usvojena. 36 za, protiv, suzdržani, usvojena. 37 za, protiv, suzdržani, usvojena. 38 za, protiv, suzdržani, usvojena. 39 za, protiv, suzdržani, usvojena. 111 za, protiv, a, pre, znači provjerit ćemo 111. Glasovanje otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Usvojeno 17 naprema 3. Dakle, došlo je do male zbrke. Idemo na 113. Ne, ispričavam se. 112 za, protiv, suzdržani, usvojena. 113 za, protiv, suzdržani, usvojena. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 116 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 116, glasovanje otvoreno. Glasovanje zatvoreno. Usvojeno 12 naprema 8. Pričekajte samo trenutak. E, imamo jedno pitanje vezano uz brojeve pa ćemo nešto provjeriti. just checking that, that the Can we do 40 and 41? Možemo 40 41 zajedno za, protiv, i usvojeno. 117 za, protiv, i provjerit ćemo 117, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno 10 naprema 9. 118 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 119 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Ok. Um, U redu. Što se tiče amandmana 119, svi za, protiv, suzdržani, usvojeno. 120 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 121 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 122 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 123 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 13a za, protiv, suzdržani, usvojena. Kompromis 13b za, protiv, suzdržani, usvojena. Sto, drugi e, sljedeći se ne razmatraju. 127 za, protiv, suzdržani, usvojena. 43 za, protiv, suzdržani, usvojena. 128 za, protiv, suzdržani, usvojena. 129 za, protiv, suzdržani, usvojena. 130 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 44 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 131 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 132 za, protiv. Ajmo provjeriti 132, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 11 naprema 10. 133 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 134 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Uvodne izjave. 45 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Znači imamo sugestiju da skupno glasujemo od 46 do 48 za, do, pa ispričavam se, e, ne možemo. Ne možemo. Dobro, budemo brzo. 46 za, protiv suzdržani usvojeno. 1 za, protiv suzdržani usvojeno. 2 za, provjerit ćemo 2. Otvaram glasovanje. Zadvaram. Da, 13 naprema 8 usvojeno. 47 za, protiv, suzdržani usvojeno. 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 48 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. For 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Znači imamo uskupno od 4 do 8. E, znači svi ovo, 51, 5, 6, 7, 52, 8. Možemo zajednički za, protiv, suzdržani, usvojeni. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 55 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 56 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 57 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 58 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 59 za, protiv, suzdržani. A provjerit ćemo 59 otvoreno glasovanje. Zatvoreno. Usvojeno je 14 naprema 7. 60 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 3. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 64 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 65 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 66 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 13 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 14 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 67 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 67. Otvaram glasovanje. Ajmo 67. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo 67. Glasovanje otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Odbijeno 11 naprema 9. 68 za, protiv, suzdržani. Provjera i 68. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno 12 naprema 9. 69 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 15 za, protiv protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 73 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 74 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 75 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 16 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Osamnaest za, protiv, suzdržani, usvojeno. 19 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 20 je povučen. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 21 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 8 za, protiv, provjerit ćemo kompromis 8, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Usvojeno 13 naprema 8. 86 za, protiv, su suzdržani, usvojeno. 87 za, protiv, su suzdržani, odbijeno. 8 Zajedničko glasovanje e, predloženo za 88, 23, 24, 25 za, protiv, suzdržani, usvojena. 89 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 89. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 90 za, protiv, Provjerit ćemo 90. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno 12 naprema 9. 91 za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 92 za. Protiv. Odbijeno. 93 za. Provjerit ćemo 93. Otvaram glasovanje. Jes, dobro, zatvaram usvojeno 10 naprema 9. Došli smo do konačnog glasovanja, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Dobro, zatvaram glasovanje. Usvojeno, 20 za, 1 protiv, čestitam Eleni na tvom radu. Dobro. Okay, colleagues, Dobro, kolege, idemo sada na razrišnicu. Da, Niješ Diva je ovdje. Bila na koordinatorima, sad je otišla. Dobro, želi li možda netko drugi uzeti riječ umjesto izvjestitelja? Ako ne, onda možemo samo krenuti s glasovanjem. Evo krećemo amandman 1 za, protiv, suzdržani. Provjer, provjerit ćemo amandman 1, glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno 12 naprema 8. Amandman 2 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo broj 2. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno 11 naprema 7. 3 za, protiv, suzdržani, provjera, amandman 3, otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno 12 naprema 8. Amandman 4 za, protiv, suzdržani, provjera amandmana 4, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno 11 naprema 10, jako blizu. Kompromis 1, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 8 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 10 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo amandman 10. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Hm. Dobro, suzdržano. Znači 13 naprema 2, imamo 6 suzdržanih. Da, usvojeno je. Amandman 11 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo i 11. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno 11 naprema 10. Amandman 12 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 13 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 14 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 15 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 16 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 17 za, protiv, suzdržani, usvojeno. I sada imamo poimenično glasovanje, elektroničko glasovanje o cjelovitom izvješću, glasovanje otvoreno. Jesu li svi glasovanje, glasovali koji su htjeli? Dobro, zatvaram usvojeno 16 za 1 protiv i 4 suzržana. Hvala vam na tome. Idemo dalje na 13. točku dnevnog reda. Razrišnica za 2017. za 8. 9. 10. 11. je REF. Izvjestiteljica nije ovdje pa možemo direktno prijeći na glasovanje. Amandman 1 za, protiv. Provjerit ćemo amandman 1. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. 13 naprema 8. 2 za. Protiv. Suzdržani usvojeno. 3 za. Protiv. Provjerit ćemo amandman 3. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno 12 naprema 9. Amandman 4 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 6 za, protiv, suzdržani, provjera amandmana 6. Mislim da je usvojeno, ali provjera, provjera, provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. Usvojeno 12 naprema 9. 7 za, protiv, suzdržani, ista većina. 8 za, protiv, suzdržani, usvojeno, isto. 9 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo ipak 9. E, Mislim da je usvojeno, ali otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Da, 11 naprema 9, da, baš isto. 12 za, ispričavam se, 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Ista većina 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 13 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 14 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 15 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 16 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 17 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 18 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo 18. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno od 11 naprema 9. 19 za, protiv, provjerit ćemo 19. Glasovanje otvoreno, mislim da je usvojeno. Zatvaram da 10, protiv, 4 suzdržana. 20 za, protiv suzdržani usvojeno, 21 za, protiv suzdržani usvojeno, 22 za, protiv suzdržani usvojeno. Dobro, cjelovito mišljenje ovako izmijenjeno. Poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno 18 za, nema nikog protiv, ima troje suzdržanih. Hvala vam. Idemo na 14. točku. Provedba uredbe e, o OSP-u, znači izvjetite, za mišljenje Frank Engel. Frank, želiš li nešto reći? Ne. Ja sam naslijedio taj fajl od kolege Vente dok je on još bio ovdje i Mislim da je jedina stvar koju treba napraviti zahvaliti svima koji su na njemu radili i nastaviti s glasovanjem. Zahvaljujem. Idemo sada na amandman 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 4 za, protiv, suzdržani. Provjera četvorke, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Da, 21 <laughs> naprema nula. Neki očito nisu digli ruku. <laughs> Morate nešto drugačije napraviti, inače će vam jako dugo trajati ovo glasovanje. Amandman 5 za, protiv, suzdržani, odbijena. 6 za, protiv, suzdržani, odbijena. 7 za, protiv, suzdržani, usvojena. 8 za, protiv, suzdržani, usvojena. 9 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 14 za, protiv. Provjerit ćemo 14, otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno 11 naprema 10, jako blizu. 20 za, protiv, suzdržani, usvojena. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvojena. 19 za, protiv, suzdržani, odbijena. 21 za, protiv. Provjerit ćemo 21, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram 11 naprema 10. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 24. Znači imamo glasovanje po dijelovima. Prvi dio za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo prvi dio amandmana 24. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram usvojeno 11 naprema 10. Drugi dio za, protiv, protiv e, drugog dijela Norbert. Dobro, onda je odbijeno. 25 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 26 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 28 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 28, otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno 11 naprema 10. 20 i 29 za. Protiv su suzdržani usvojena. Elektroničko glasovanje o cjelovitom mišljenju ovako izmijenjenom glasovanju otvoreno. Zatvaram glasovanje. Usvojeno 20 za, nema nikoga protiv i jedan suzdržani. Hvala Frank i hvala Bogdanu. Poslat ćemo poruku u Poljsku u njegov grad. Znači, sljedeća točka je broj 16. Dobrotvorni sporazum o partnerstvu između Europske unije i Vijetnama o provedbi zakona, upravljanju i trgovini. Izvjestitelj je Jan Zagradil koji također nije ovdje, ne vidim ga. Dobro. Ovdje samo glasujemo, znači to je pojedinačno glasovanje o suglasnosti. Dobro, prvo ćemo znači e, glasovati o suglasnosti. Ok, znači točka 15. Imamo poimenično glasovanje, elektroničko glasovanje Dakle, o nacrtu mišljenja o tom dobrovoljnom sporazumu između EU i Vijetnama. Glasovanje otvoreno. Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Usvojeno 20 e, naprema 1. Idemo sada na točku 16, a to je isto. Samo je riječ znači o rezoluciji. Dakle, za? Za ili protiv? Idemo amandman 2 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 8 za, protiv suzdržani odbijeno 9 za protiv suzdržani usvojeno 10 za protiv suzdržani usvojeno 11 za protiv suzdržani usvojeno 12 za protiv suzdržani usvojeno 13 za protiv suzdržani usvojeno 14 za protiv suzdržani usvojeno 15 za protiv suzdržani usvojeno 16 za protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 16 glasovanja otvoreno. A, vi ste za. Dobro. Socijalisti me zbunjuju što mašu rukama u račita vremena. Glasovanje je zatvoreno. Da, 20 za, 1 protiv. Dobro. Evo, to je samo da eto, se uvjerimo da smo svi dovoljno pozorni. Idemo sad, znači, 17 se ne razmatra, a sada imamo elektroničko glasovanje o ovako izmijenjenom mišljenju. Dakle, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. I usvojeno je. Dakle, to je to. Znači, iduće tri točke, tri glasovanja su odgođena za sedmi drugi. Dakle, sada moramo napraviti pauzu zato što nam dolazi predstavnik e, e, rumunjskog e, predsjedništva u 11 sati. A danas popodne nam dolazi povjerenik. Dakle, molim vas da budete prisutni i na tome. Vidimo se u 11 sati. Hvala vam. Ready. Okay, colleagues. kolege. Nastavljamo sa točkom 20 našeg dnevnog reda. To je razmjena mišljenja s gospodinom Melasanom, Derdom Melašanu, Teodor Melašan, Meleškanu, oprostite, Teodor Melaškanu. Dakle, ministar vanjskih poslova Rumunjske. Rumunjska je preuzela predsjedništvo, kao što znate, prvog ove godine i to je prvi put rumunjsko predsjedanje od kad se pridružila Europskoj uniji 2007. E, mi smo imali već čast pozdraviti u našem odboru gospodina Meleškanua i prije i hvala vam da ste se sada pridružili. I danas ćemo razgovarati malo o onome što je zapravo su prioriteti rumunjskog predsjedanja. Nadamo se da će ovih šest mjeseci, kao što znamo, rumunjskog predsjedanja parlament će imati manje sastanaka i zasjedanja traje kraće nego inače jer su europski izbori, kao što znamo. Ali kao što znate, mi smo uglavnom na e, kolege do sad razgovarali o humanitarnoj pomoći, zato što je visoka predstavnica zadužena i za, dakle, koja, za razvoj i za humanitarne poslove. Ali Meneškanu je, naravno, se bavi razvojem humanitarnom pomoći, ali i širokim nizom drugih tema. U Njorku sam na rubu UN-ovog zasjedanja srela neke od članova još vaše vlade i tu smo razgovarali o ciljevima razvoja, to je bilo jedan vrlo konstruktivan i plodonosan razgovor i nadam se da ćemo danas nastaviti s takvom razmjenom. I očekujemo, dakle, što ćete nam vi reći o humanitarnoj pomoći i čitavom nizu tu pitanja. Ovog tjedna ćemo držati zapravo sljedećeg ovog sastanak o Jemenu, o humanitarnom stanju toj zemlji i zatim o Venezueli jer smo vidjeli gospodarski slom koji je prošla ta zemlja i naravno kriza koja nastupa nakon toga. Zatim e, ćemo pratiti i kretanje izbjeglica na svijetu. Znamo da u Evropu isto stiže stalan pritok izbjeglica, uglavnom iz zemalja u razvoju. I znamo koji su problemi recimo za djecu, posebno djecu među izbjeglicama, problem njihovog obrazovanja. Zatim problem zaštite okoliša, pri, pogotovo u logorima u kojima su izbjeglice smješteni gdje ljudi žive ne dva mjeseca ili godinu dana, nego kad, kad i više godina i djeca recimo tamo gube mogućnost školovanja, imaju veliki prekid i drugih puno problema se tamo nalaze. A sada, gospodine ministre, vi imate riječ. Hvala lijepo. Štovani zastupnici, gospođo predsjednica, dame i gospodo. Ja sam duboko počešćen i vrlo sretan što imam priliku obratiti se danas vašem odboru, jer vidite svojim neumornim rodom vi nas uvijek iznova podsjećate, kontinuirno podsjećate na velike probleme našeg vremena i ono što je bitno za preživljavanje čovjeka. Danas je naravno vrlo teško se nositi sa svim izazovima koje čovječanstvu prijete. Procjenjuje se da je ove godine iz 43 zemlje 132 milijuna ljudi će trebati ove godine humanitarnu pomoć. Većina taj e, većina tih groznih situacija je potekla zbog oružanih sukoba i nesigurnosti opskrbe hranom. Kad smo već govorili o Jemenu, i kao što znate danas poslije ćemo isto o tom razgovarati, to je zemlja koja jako dobro ilustrativno prikazuje e, sve ono što se danas događa u krizama na svijetu. Dakle, e, između jednog oružanog sukoba koji muči kompletnog uništenja i razaranja infrastrukture civilne je dovela do dramatične procjene UNICEF-a koja je stvarno zastrašujuća i koja kaže da je prema UNICEF-ovim podacima svakih deset minuta dijete umire u, jedno dijete umire u Jemenu. Da vam damo samo taj strašan podatak. To je jedan grozan primjer za te masivne razmjere, masivne, masovne razmjere humanitarne krize koja se može tako razviti, recimo kao ta u Jemenu. Široka tema, široka, dakle, lepeza tema kojima se trebamo baviti seže od tog prvo kako recimo e, spriječiti ili zaustaviti taj oružani sukob u Jemenu koji traje već osmu godinu i ne pokazuje nikakve šanse da se e, građani počnu ljudi vraćati na svoje domove ali imamo i drugdje oružane sukobe. U istočnoj Ukrajini oružani sukob koji je četiri milijuna ljudi pogodio je doveo do raseljavanja više od jednog milijuna ljudi. A otprilike pol milijuna od onih koji su pogođeni e, tom oružanim sukobom su sada potrebiti za humanitarnu pomoći. Recimo, pa prirodne katastrofe su u Indoneziji prouzročile velika razaranja. E, meni je jako žao što moram ovako u uvodu to kataloške nabrati, ali to je naša stvarnost i nemamo druge nego se s tim suočiti. Stoga je Evropska unija e, treba ostati zapravo na čelu i predvoditi sve napore globalno za suradnju u razvoju pruženim humanitarne pomoći. Rumunjsko predsjedanje e, podržava i apsolutno podubire samu ideju takvog pristupa. Kao što znate, Rumunjska je među svoje prioritete tijekom, u programu tijekom svog predsjedanja stavila na sam vrh koheziju, unutarnju koheziju, ali i vanjsku koheziju, eksternu. I to me dovodi zapravo i onda do drugog prioriteta našeg predsjedanja i za kohezija a to je ideja Europske unije o Europskoj uniji kao globalnom akteru. S obzirom na sve one izazove s kojima se danas suočavamo, Europska unija i nema drugog izbora. Ona je jednostavno obvezna preuzeti svoje obaveze. Prema tome, politike za razvojne politike i humanitarna pomoć su instrumentalni u jačanju i daljem razvoju uloge Europske unije kao jednog od najvažnijih globalnih aktera. I nešto nije u redu. Ne, mislim da je nečiji telefon zazvonio, ali to nema veze sa poslom našeg odbora. Ja sam mislio da sam rekao nešto što nisam smio, pa je odmah zazvonila. Ne, nemojte se plašiti, nema takve cenzure. Dakle, e, štovani članovi ovog ovog odbora. Dozvolite da vam sad kažem nešto o radnom programu našeg predsjedanja i da vam sad s ovih prioriteta to prevedemo u konkretne operativne mjere. Dakle, jasno je da put koji vodi do rješenja najčešće počinje u prevenciji. Imajući to na umu, Rumunjska će naglasiti kao svoj prvi prioritet ulogu e, smanjenja rizika od katastrofa, upravljanje time i zatim jačanje svijesti i jačanje preventivnih mjera. Nadamo se da će se naše predsjedanje nadalje fokusirati potom na implementacijski proces. Zatim želimo promovirati i poticati razvoj kapaciteta za liječnički odgovor, što mislimo da je jako bitna komponenta u učinkovitim mjerama za spašavanje života i upravljanje kriznim situacijama. Također ćemo ohrabriti jake veze između humanitarne pomoći i civilne zaštite. Nadalje, u skladu sa sveobuhvatnim jednim okvirom za sigurne škole i zaključcima vijeća o edukaciji i hitnim mjerama za, u slučaju krize, mi ćemo se fokusirati i na ulogu edukacije kod promoviranja smanjenja rizika i dizanja razine svijesti. Kao što ste već sami rekli, problem je veliki e, obrazovanje u logorima našim za izbjeglice. E, jer vidimo jer kriza kada se ona prvenstveno cilja i pogađa djecu. Jer djeca i mladi su kad kriza nastupi jedna od najvulnerabilnijih skupina. I kada odrastu, mislim, u takvim uvjetima, to naravno će se vrlo negativno odraziti, jer to su njihove formativne godine. I mi tu, nama prijeti opasnost da izgubimo čitavu jednu generaciju. Prema tome rano upozoravanje i dizanje razine svijesti je od ključne važnosti za smanjenje rizika od prirodnih katastrofa, ali i od sukoba. Stoga trebamo jake sustave i partnere kako bi e, mogli brzo, učinkovito, inovativno odgovoriti na ove različite izazove obrazovanja a pritom moramo uzeti u obzir i različitost djece kao i djecu s posebnim potrebama. Jedan vrlo e, važan aspekt je prije svima tamo onaj financijski. Poteškoćak u odnosu na financiranje ovih sustava i ovog zapravo programa edukacije e, ovisi zapravo o razini svakog donatora i o tome koliko će biti brz odgovor na ove hitne zahtjeve koji iz krize izniknu. I mi se tražimo sad puta kako bismo tu povezali sredstva iz javnog i privatnog sektora i to mogli direktno usmjeriti u naše inicijative upravo za edukaciju i dizanje razine svijesti. I mislimo da Europska unija tu treba biti posebno voditi na tom području, globalno gledano. Dame i gospodo, nedavno smo proslavili upravo početak nove godine, 2019. godine, koja je dio jedne ere u kojoj je sve u kontinuiranoj mjeni, promjeni. Jasno je da to sa sobom donosi kompleksne mogućnosti, jer ti brojni izazovi uvijek nose silne mogućnosti. Jedna od važnih izazova koje nosi ali brojne mogućnosti sa sobom su upravo nove tehnologije. Jer nove tehnologije fundamentalno mijenjaju način na koji svijet funkcionira. I tu recimo nijedan sektor nije izuzetak. Bez obzira da li mi govorimo o umjetnoj inteligenciji, dronovima ili aplikacijama virtualne realnosti, velikim bazama podataka ili tehnologijama, blockchain tehnologijama, svi oni nose potencijal u sebi da ili poprave naš način života i situaciju globalno ili da je temeljito unište pokvare. E, tijekom naš priprema za preuzimanje predsjedanja smo razgovarali sa čitav brojnim dionicima i razmišljali o tome kako recimo donatori na tom području mogu pomoći u humanitarnom ublažavanju humanitarnih kriza, bez obzira bila ove posljedice oruženog sukoba ili prirodnih katastrofa. I pritom se vidjeli da je prvo bitno vidjeti i točno identificirati kako ćemo tehnologiju koristiti da ublažimo posljedice te krize, što su donatori naravno ključne važnosti, a drugo, pa trebamo pomoći i stvoriti sinergije između E, inovacija tehnoloških humanitarnih kriza i tu naravno promovirati našu mrežu koja e, povezuje privatni i javni sektor i različite tehnološki inovativne centre sa e, svim onima koji trebaju tu pomoć na terenu u zemljama članicama ili izvana. No unatoč tome moramo biti svjesni da inovacije moraju biti uporabljene s velikim oprezom. Jer moramo biti svjesni rizika koji su povezani sa tim novim tehnologijama, kao što su one recimo vezane za zaštitu osobnih podataka, širenje lažnih informacija, pogotovo preko socijalnih medija i naravno posljedice po civile i humanitarce kada recimo nove tehnologije poput bespilotnih letjelica ili dronova kad se one koriste u recimo operacijama traž, potrage i spašavanja. U toj situaciji će Rumunjska preuzeti glavnu ulogu u radnoj skupini za pružanje humanitarne pomoći i recimo ulogu e, i povezivanjem e, novih tehnologija u pomaganju takvim krizama, kao i naravno u monitoringu e, takvih situacija. Mi ćemo vrlo bli, izbliza pratiti sve te situacije i naravno budno nadzirati sve ove već duge, dugotrajne krize koje nikako ne prolaze i različite sukobe. I pritom ćemo jasno u našem pristupu uvijek kreirati individualna rješenja za svaku situaciju. Predsjedništvo će se zauzeti za jači angažman zemalja članica komisije kao i naše službe za vanjsko djelovanje. A inače usko e, smo povezani i koordinirani sa u našim akcijama s Europskim parlamentom. I mi jasno pozivamo i međunarodne organizacije civilnog društva da razmijene svoje iskustva s terena i svoju ekspertizu s nama. S obzirom na veličinu i sna današnjih kriza i kao i tendenciju da su priroda tih kriza uvijek pomješana, različita. Vidimo da se recimo vojni sukobi mogu pomiješati čak i sa prirodnim katastrofama koje dovode do apsolutnog nedostatka hrane, recimo tako da imamo krizu u krizi, jednu drugu rađa. Ali i s, i s obzirom na međunarodno humanitarno pravo, naše predsjedništvo svakako se zauzimati za opće pomoć u humanitarnim krizama još nešto na kraju humanitarne krize i one sukobi koji su ih najčešće izazvali postaju sve dugotrajniji, sve se više otežu. I to zašto sada više nego ikada? I zbog toga zapravo trebamo novi pristup humanitarnim naporima i održavanju mira. Jer vidite, humanitarne akcije se neće moći nikada ostvariti bez jednog zajedničkog, unificiranog europskog, sveevropskog pristupa kako bi mi onda i multiplicirali naše napore, a ne ih razjedinjavali. Rumunjsko predsjedanje je odlučilo e, podržati te napore, poticati ih i nadamo se da će to biti u skladu naravno sa onim političkim sporazumom iz 2017. koji je između vijeća i parlamenta postignuti koji je odredio europski konsenzus za razvoj. Mi se nadamo da ćemo tijekom našeg predsjedanja biti svjedoci uspješnih pregovora o partnerstvu u razdoblju nakon ugovora iz Kotonua. Rumunjska se stalno zauzimala i pledirala za to da se ojača europsko partnerstvo sa velikim brojem država prostora AKP-a. Tijekom našeg predsjedanja mi ćemo biti domaćini 37. sjednice e, zajedničke parlamentarne skupštine zemalja AKP-a i Europske unije koje će se održati u Rumunjskoj krajem ožujka i nadamo se da ćemo sa jednom e, zapravo sadržajnom raspravom koja ćemo, koju smo započeli, koju ćemo tu voditi i ojačati naše buduće partnerstvo. Dame i gospodo, vjerujem da je ovo jedno vrlo važno razdoblje, a mislim da smo mi krenuli sa pravim stvarima, najbitnijim, jer smo krenuli odmah sa dijalogom. Naše predsjedanje smo započeli odmah otvaranjem dijaloga sa Europskim parlamentom koji je tijelo izravno izabranih predstavnika europskih naroda. I naravno nastavljamo tu usku suradnju sa parlamentom, ali onda jasno i vijećem i njegovom egzekutivom komisijom. I nadamo se da ćemo u budućoj suradnji sa odborom DVA, na čemu zahvaljujem svakom od vas, isto puno toga postići na našem području. Tako da u tom kontekstu još jedan puta hvala što ste mi pružili ovu priliku da vam prezentiram naše predsjedanje, prioritete našeg predsjedanja, da vam to prezentiram, s vama raspre, govorim i nadam se jednoj dobroj raspravi. Hvala lijepo ministre što ste nam dali ovaj pregled. Dobro je što ste čuli kako ste rekli da se posebno koncentrirate na ove krize koje traju dugo, traju sve duže. Jer imamo recimo situaciju da neke krize traju i više od pet godina. A mislimo da se humanitarna pomoć nikad ne smije politizirati i vezati za takve situacije. Jer mi trebamo političko rješenje za te krize. Jer toliko jada i bijede u svijetu je presteško ali imamo, naravno, klimatske promjene su isto razlozi za mnogo ljudskih patnji i bijeda, ali nisu isključiva. U svakom slučaju tu su i politički sukobi oružani sukobi i svakako trebamo onda političko rješenje Zato to. Evropska unija kontinuirano daje pomoć. Održava sastanke sa nevladinim organizacijama i pogotovo onima koje rade na terenu u kriznim područjima. Ali mislim da trebamo više energije s više energije krenuti na taj posao i boriti se protiv tih dugoročnih humanitarnih kriza, jer se inače nećemo uspjeti riješiti. Ali inače, kolege, mislim da sada postavljate pitanje i onda odmah ide odgovor. To predlažem jedan na jedan jedan. Evo, Doru Frunzulika počinjem. Hvala lijepo. Zapravo je meni veliki užitak i čast što mogu izraziti dobrodošlicu našem ministru vanjskih poslova. Jer vidite, moram reći da sam počeo svoju karijeru 90. godina u Rumunjskoj kada je on opet bio, isto bio ministar vanjskih poslova. Kad, kad se morate ovaj, to podsjetiti, makar je to bilo prije puno godina. Bio je dakle tri puta ministar vanjskih poslova, osim toga bio je ministar obrane i obnašao druge razne važne E, dužnosti u rumunjskom vrhu političkom. Još jedan put, dakle, gospodine ministre, puno hvala na dolasku. Velika je čast ima tako istaknutog diplomata među nama. Nakon ovog uvodnog vašeg izlaganja imam samo jedno malo kratko pitanje. S obzirom na ono što ste rekli, kako mislite da će se posebno baviti klimatskim promjenama koje su također jedan od važnih razloga za humanitarne krize koje su nastupile. To me zanima, kako ćete to u kontekstu vašeg programa rada konkretno operacionalizirati. A inače, još jedan puta ponovno vam hvala na gostovanju u našem odboru. Hvala. Dakle, žitak je, vidjeti vas ovdje. Velika radost i čestitam vam na mandatu. Nadam se da ćete nakon izbora evropskih krajem petog mjeseca i dalje nastaviti biti jedan od aktivnijih europskih zastupnika u ovom parlamentu. Hvala vam dakle na ovom pitanju. To je na jedan prijazan način, fin postavljeno pitanje. Međutim, to je nejako složeno i teško pitanje. Jer trenutno predsjedništvo vijeća Europske unije ima vrlo ograničene mogućnosti da se pozabavi klimatskim pitanjima. A što je po mom mišljenju jedini razumni način na koji možemo postupati? Mislim da moramo povezati humanitarnu pomoć s jedne strane i pomoć u razvoju s druge strane. Ako želimo doista nastaviti raditi na ovim problemima vezanim za klimatske promjene, trebaju nam sredstva i projekti koji će zaista pomoći manje razvijenim zemljama koje se suočavaju s tim posljedicama e, klimatskih promjena kako bi recimo prošli sa svojim sustavom e, energetike bazirane na fosilnim gorivima i općenito onim što je bogato ugljicima, da se da prebace na alternativne izvore energije, solarnu i ove druge. I zatim da kompletnu tu tranziciju prođu u svom gospodarstvu. A pritom ne smijemo zaboraviti da nitko tu nije izuzet. Stoga moramo voditi jedan široko položen dijalog u kojem ćemo zagovarati i promovirati projekte na tom području. Ali evo, kažem vam, to se isto događa i kad govorimo o migracijama. Svi smo mi okupirani time i koncentriramo se na to pitanje kako da zaustavimo migracijske tokove prema evropskom kontinentu. od samog početka Rumunjska je stalno se zauzimala zato da se mi ponajviše bavimo uzrocima za migracije. Koji su to razlozi koji dovode ljude da krenu? I tu uglavnom imamo dvije vrste razloga. Ili ratove i oružane sukobe u toj regiji, ili drugo klimatske promjene jer klimatske promjene su za nas jedna od najvažnijih e, razloga zbog kojih je ugrožena sigurnost tih zemalja, a on direktno onda i sigurnost Europe jer ih potiče na te masovne migracije. I zbog toga mislimo da trebamo razvijati projekte za te zemlje u razvoju kako bi barem recimo e, smanjili te rizike i opasnosti koji dolaze sa klimatskim promjenama i promogli im da prođu tranziciju vlastitog gospodarstva. Evo, čuli smo da se i ove godine ponovno računa s jednim jakim fenomenom El Nina, El Ninja, što je jako loša vijest. Ali sjetite se samo sudbine, recimo, otočkih država u Pacifičkom, u Pacifiku, Pacifičkom oceanu. Šta će se s njima dogoditi ako se ovi fenomeni nastave u ovakvom pojačanom izdanju klimatski? Prema tome mi moramo nastaviti pružati potporu tim zemljama da pređu na zelenu energiju, a istodobno moramo paziti i na međunarodnu razinu da se dakle na globalnoj sceni pruži adekvatna pomoć zemljama i regijama pogođenim klimatskom promjenama. Ali te stvari se ne mogu niti na regionalnoj, pa čak ni na nacionalnoj razini rješavati. Gledano dakle e, na opseg i razmjere tih humanitarnih kriza, mislim da moramo ići puno šire djelovati. I što ja mislim? Mislim da je jedan od naših prioriteta, kao što sam ovdje i prezentirao upravo, bio da odigramo važnu ulogu u promoviranju multilateralizma. Jedna od konkretnih pitanja pritom je veći angažman Evropske unije u forume tijela i rad Ujedinjenih naroda. Tu ima jako puno pitanja s kojima se trebamo baviti. Evropska unija mora biti, mora biti aktivnija na svim razinama i svim gremijima Ujedinjenih naroda kako bi se bolje usmjerili, objedinili svi naši napori na tom području i to globalno gledano. Hvala. Hvala. A sada dajem riječ e, stalnom izvjestitelju za humanitarnu pomoć Enrikeu. Izvolite. Gracias. Hvala vam gospodine ministre na dolasku na naš odbor. Mi koji već imamo određeno iskustvo sa sastancima na koje nam dolaze odgovorni ljudi koji zapravo e, su iz zemalja koje pa prvi put predsjedaju Europskom unijom. Mi znamo s kolikom, kolikim entuzijazmom, kapacitetima i snagom pokušavaju preuzeti svu moguću odgovornost za najvažnija pitanja tijekom svog predsjedavanja. Upravo zato vam čestitam na tome što ćete odigrati tu ulogu i molim vas da računate sa podrškom Europskog parlamenta jer vjerujemo da ćemo se podudarati u mnogim pitanjima, ali mm, ovaj saziv Europskog parlamenta će nestati u e, travnju. Neki od nas e, će ući u novu političku kampanju. To neće biti moj slučaj, ali kolega Fransulika hoće. E, no, ne znamo ni kamo će nas odvesti Brexit. Zato o, o tome najviše zna i zastupnica E, i zastupnica McEvan, jer ko zna hoće li ona i dalje biti predsjedateljica ovog odbora u sljedećem sazivu Europskog parlamenta. Vi ste ovdje govorili o pojedinačnim konfliktima, sukobima u Jemenu, Siriji i Ukrajini, o nekim prirodnim katastrofama kao što je slučaj Indonezije. Ali ono što je mene najviše zainteresiralo kako u vašem izlaganju, tako i u dokumentu o prioritetima rumunjskog predsjedanja su upravo prioriteti i globalni pristup. Dakle, meni jako drago što je među prioritetima također i borba za smanjenje rizika od e, prirodnih katastrofa. Dakle, ovdje govorim i o prirodnim katastrofama, ali i o katastrofama drugih vrsta. I također primjena i provedba e, sporazuma koji su trenutno aktivni, te također i drugih obveza koje smo preuzeli na e, globalnoj platformi u Cancunu, e, te sljedeće koje će se održati u Ženevi od 13. E, do 16. svibnja ove godine. Molim vas da nas nastavite izvješćivati o e, vašim djelatnostima te o prioritetima koji, s kojima će Europska unija izaći na sastanak e, po pitanju globalne platforme u svibnju u Ženevi. Također mi se čini iznimno e, važnim i zanimljivim da unutar sprečavanja rizika stavljate naglasak na zdravstveni odgovor, znači odnosno na sanitarni odgovor, odnosno na potrebu da se izgrade jedinice za zdravstvenu zaštitu kako bi se smanjio rizik budući da postoje područja koja su iznimno izložena ili zbog geografskog položaja ili zbog klimatskih promjena upravo takvim prirodnim katastrofama. E, Europski parlament je u nekoliko navrata izrazio svoju zabrinutost po pitanju nedostatka infrastrukture e, u smislu vodovoda, e, kanalizacije i tako dalje kao što su Srednja Afrička republika, Kongo i neke druge afričke republike. Zato bih zamolio rumunjsko predsjedništvo da e, se više usmjeri na pružanje potpore tim zemljama po pitanju izgradnje potrebne infrastrukture. Dobro znate da je ovaj Europski parlament bio jako aktivan u pronalaženju sredstava za obrazovanje djece unutar područja pogođenim humanitarnim krizama. Mi smo uviše stručili potporu i sredstva, ali mi iz Europskog parlamenta imamo namjeru napraviti još više, te također izražavamo našu želju da nadiđemo ovih 6% koje sada izdvajamo za obrazovanje u kriznim situacijama, situacijama da povećamo taj postotak u budućnosti i također tražimo u tome vašu podršku. Smatramo da je to temeljna točka u stvaranju veze između humanitarnog odgovora i suradnje, razvojne suradnje. Zašto? Zato što činjenica da krize postaju sve, sve više trajne krize znači krize koje e, traju dugo vrijeme i upravo zato smatramo da je jedna od strateških točaka za e, razvojnu pomoć tim osobama upravo ulaganje u obrazovanje djece. U nekim točkama ste se referirali e, na humanitarni zakon, odnosno načela humanitarne pomoći. Ja vjerujem da je svaki put sve više ugrožen život humanitarnih djelatnika na terenu. Sve su češći e, napadi te upotreba nasilja kao odgovor na humanitarne aktivnosti i mislim da je to točka oko koje se moramo iznimno angažirati još više nego prije. Zadnja točka koju E, sam ovdje također i čuo od kolegice Eleni koja je bila izvjestiteljica za tu temu. Mi smo danas e, glasovali i usvojili znači uredbu koja se tiče uspostave Europskog tijela solidarnosti i rečeno je, odnosno na taj način smo izrazili naše mišljenje da smatramo da je to, to Europsko tijelo solidarnosti iznimno bitno kao pružanje podrške u trenucima e, humanitarnih katastrofa i nužnosti pružanja humanitarne pomoći. Zahvaljujem vam na svim informacijama. Također izražavam podršku koju ćete dobiti e, od nas unutar ovog odbora u vremenu koje nam je još preostalo u ovom sazivu i nadamo se da ćemo se vidjeti e, na sastanku zemalja AKP-a u vašoj državi. Hvala. Hvala Enrique što si nas e, znači podsjetio da ugošćavate isto tako tu skupštinu zemalja AKP-a u Ožujku. Da, imamo isto tako zabrinutosti e, Svjetske zdravstvene organizacije o eboli i u Kongu. Govorili smo o krizi u E, krizi ebole i što smo naučili tamo? Znači zemlje koje imaju e, dobru zdravstvenu infrastrukturu, mogli, samo su se te zemlje mogle uhvatiti u koštac e, sa epidemijom, kao na primjer Senegal. Tamo gdje nemamo dobar zdravstveni sustav, onda imamo zbilja kaos. Kao u zapadnoj Africi. Isto tako smo e, uložili novac za izgradnju takvih sustava, no u trenutku kad kriza izbija, onda novac jednostavno odlazi. Evo, moramo naučiti lekcije i prihva, isto tako ih primijeniti, a ne ponoviti iske, iste greške. Hvala gospodine Guerrero na ovim vašim pitanjima. Da, istinu, ja smatram da ulaganje u smanjenje rizika od e, prirodnih katastrofa je nešto što e, mora biti naš smjer u kojem trebamo ići. Imamo znači isto tako i E, tu šestu globalnu platformu smanjenja rizika katastrofa u Ženevi u svibnju. Imamo suradnju što se tiče pripreme za sastanak u Ženevi. Tu smo koordinirali sa predstavništvom u Ženevi. Želimo imati koordinaciju europskih e, država i država članica EU-a. Mi u potpunosti podržavamo vas vezano uz to. Kad govorimo o školstvu, obrazovanju, to je ozbiljno pitanje. Mislim smo imali neke pomake u nekim državama. Posjetio sam jedan od najvećih kampova izbjeglica e, iz Sirije u Jordanu i imamo e, tamo školu koja je organizirana na licu mjesta u kampu, no u drugim zemljama to nije slučaj. Jedna od važnih stvari je sadržana u zaključcima vezano uz obrazovanje u kriznim situacijama. Ti zaključci su usvojeni u studenom. I tu se podcrtava ključna uloga EU-a i njezinih država članica na tom važnom području. Mi pratimo provedbu tih zaključaka. V obrazovanje je važan instrument e, osiguravanja dostojanstvenog života. A isto tako obrazovanje je važno za prevenciju radikalizacije, posebno vjerske radikalizacije. Ne možemo si dopustiti da se suočavamo sa cijelom izgubljenom generacijom. Države članice moraju pripremiti i koordinirati isto tako i svoju prisutnost na trećoj konferenciji o, školama u Španjolskoj. To će se e, održati u e, Svibnju. A Posebna pozornost, naravno, smatram da trebamo pridati rodnom pitanju, nasilju koje se osniva na rodu, te isto tako moramo pomno pratiti i provedbu i praćanje zaključaka vijeća iz studenog. Govorili ste o pomoći koju možete pružiti vijeću. Da, mi ćemo u tom smislu razmisliti i podržati i vaše ideje i prioritete. Što se tiče 10% proračuna za obrazovanje, taj prijedlog ćemo podržati zajedno sa našim kolegama. Ćemo pokušati e, i obaviti rasprave i konzultacije kako bismo imali većinu za usvajanje takvog prijedloga. To uzima u obzir i stajališta drugih zemalja. I također ćemo nastaviti e, surađivati s vama direktno s parlamentom, budući da ste vi glavni pokretač humanitarne pomoći na nivou e, Europske unije. Hvala, ovo što ste rekli o proračunu je dobro došlo. Povjerenik Stjelenidis e, s kojim ćemo susresti, kojeg ćemo susresti danas e, poslje podne i da je ovo danas sada najveći proračun posvećen e, humanitarnoj pomoći. Ponekad se događa to da e, ne, na početku ne dajemo u tu proračunsku liniju dovoljno sredstava, a nakon toga dodajemo malo po malo e, tijekom godine sredstva. No, kad, e, na primjer, ljudi se susreću sa krizom, na primjer u Ugandi imate priljev izbjeglica iz Sudana, u možda siječnju ne dobiju dovoljno novca, no nakon toga malo po malo dobiju povećanje sredstava. To sve zahtjeva i dodatni administrativni posao za njih, a isto tako, za njih, a isto tako stvara i situaciju nesigurnosti. Puno je bolje da ti ljudi E, znaju s kojim novcima mogu raspolagati. E, ministri trebaju shvatiti da je dobro i e, dodijeliti sredstva na početku, dovoljna sredstva kako bi se mogli izraditi i planovi. Možemo također povjerenika pitati da možda uzme u obzir ovu činjenicu da nevladine organizacije programiraju ponekad svoj rad na tri godine i da bismo to trebali također uzeti u obzir kako bi im e, omogućili i programiranje na srednji rok. Da, imali smo na primjeru sredot točenje na Mali ili Niger, čini mi se. U određenom trenutku smo imali više novca koji je bio usmjeren na e, obrazovanje, ne na humanitarnu pomoć, ali ponekad se potrebe mijenjaju. Nadamo se da u novom programskom razdoblju ćemo tim sredstvima upravljati na bolji način. A sada daljem riječ e, iz e, Elena Teokar, Eleni Teokardus iz E Izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice. Gospodine ministre, govorit ću na grčkom. Zahvaljujem. Evo, ja ću započeti Tamo gdje je završio gospodin Guerrero kada govorimo o Europskom tijelu solidarnosti. E, najvažniji cilj tog organizma je da među mladima Europske unije razvije osjećaj obveze i odgovornosti da budu solidarni sa onima koji e, su E, manje sretni od njih i koje ne želimo ostaviti e, iza sebe. Zahvaljujemo ministru na viziji koju nam je ovdje predstavio zato što iskreno e, smatramo da su iznimno hrabri kada je riječ o humanitarnoj pomoći i ovaj trud koji će rumunjsko predsjedništvo uložiti u, za to pitanje je iznimno. E, smatramo da je nužno suočiti se sa važnim e, ekonomskim problemima s kojima se te zemlje suočavaju i bitno je da preuzme inicijativu netko ko savršeno zna što sve e, obuhvaća humanitarna kriza. Mora nam biti jasno da u trenutku kada dođe do humanitarne krize, da je humanitarna pomoć nešto što se mora e, usko povezati sa razvojnom pomoći. U trenutku u kojem ljudi umiru od gladi, ovdje govorimo o jednoj sasvim drugačije stvari. Dakle, u tim ključnim trenucima ne možemo samo razmišljati o tome e, kakvu vrstu razvojne politike treba provoditi u tom području. Ako postoje djeca koja nemaju pitku vodu i mogu umrijeti u tom trenutku. Na našem vlastitom kontinentu u Europskoj uniji postoji velik sloj društva koji živi ispod granice siromaštva i ne smijemo to zaboraviti. Također na Balkanu, u Grčkoj i u, na mnogim drugim mjestima na kojima je sve veći priljev e, imigranata, izbjeglica, nemojte misliti da time što su neke države postale članice Europske unije da su riješile svoje probleme. Ne, one države koje su se suočile s posljedicama gospodarske krize imaju jako velik broj stanovnika koji žive daleko ispod granice e, praga siromaštva. I njima također trebamo pomoći tako da se maksimalno angažiramo da im pomognemo u poboljšanju životnog standarda. Dakle, e, trebali bismo usmjeriti našu pozornosti na one ljude koji žive na rubu preživljavanja. E, to je slučaj ne samo izvan nego i u mnogim zemljama unutar Europske unije marginalnim područjima Europske unije postoje i narodi koji se suočavaju sa groznim e, e, problemima kao što su podrazvoj, e, nedostatni razvoj, glad, nedostatak kuća za život i tako dalje. A da ne govorimo o narodima izvan Europske unije, o Gazi, o Jemenu, o palestincima koji žive izvan svojih domova. Dakle, trebali bismo razviti humanitarne koridore kako ne bi svako, kako ne bi po jedno dijete umiralo svaki deset minuta. Dakle, e, da ne budu samo američki avioni zato što nema dovoljno evropskih koji će pružati humanitarnu pomoć. To je ono što se događa u e, regijama Kurdistana pak ili u Siriji. Jer to su ljudi koji su e, u humanitarnoj krizi zbog posljedica rata. Što se u stvarnosti događa? ono što se želi napraviti, a to je kontrolirati puteve nafte, a ne pomoći ljudima. E, u Libiji postoji 12 e, milijuna ljudi koji žele doći u Europu, a za to će iskoristiti trgovce ljudima. Na taj način postoji veliki rizik da ili umre od gladi ili se utope u sredozemlju. Iz svih tih razloga, ako rumunjsko predsjedništvo preuzme inicijativu da razriješi to veliko pitanje humanitarne krize, krize, barem kratkoročno, ćemo moći, barem kratkoročno u ovom trenutku, nakon toga ako se to napravi moći ćemo govoriti o dugoročnoj humanitarnoj i razvojnoj pomoći. I zato vam zahvaljujem od srca gospodine ministre i želim izraziti svoje veliko divljenje vaše zemlje i vašem narodu. Puno hvala. Um, hvala. Da. ili nešto za odgovoriti vezano uz ovo što smo čuli? Veliki broj zemalja je u igri. Hvala. Moram vam e, iskreno reći da ste se dotaknuli najosjetljivijih pitanja u okviru naše politike i našeg djelovanja. Vi ste se referirali e, na različite situacije, s jedne strane izbjeglice i migranti, a s druge strane, Jemen, Sirija i druge zemlje koje su u teškoj situaciji zbog ratova i oružanih sukoba. Jedna od najvažnijih inicijativa Rumunske je bila stvaranje 2017. godine služben, znači službenu organizaciju za pomoć i agenciju također. Tu smo imali promoviranje različitih projekata. Da, e, tu imamo mm, više manje usredotočenje na Sjevernu Afriku, Crno more, Srednji istok, Bliski istok, Zapadni Balkan i tako dalje. To nije možda sve zadovoljavajuće, ali imamo specijalnu, znači posebnu agenciju koja kombinira humanitarnu pomoć i razvojnu pomoć. Prošle godine e, na razini OECD-a u Parizu smo bili prihvaćeni. Radi se o specijalnoj posebnoj jedinici za humanitarnu pomoć, raznu pomoć drugim zemljama. To znači da ne razgovaramo samo o tim pitanjima, nego također da usvajamo mjere i potičemo institucije kako bi se više uključile u rješavanje ovih pitanja. Kad govorimo o izbjeglicama, mi ih prihvaćamo. Čak i prije dva tjedna imali smo izbjeglice iz Malte. No, suočeni smo s istom situacijom kao i vi. Oni koji žele imati status izbjeglice ne žele E, ostati u Rumunskoj, na nas gledaju kao na zemlju tranzita koji će nam omogućiti da e, dođu do e, skandinavskih zemalja, Njemačke, Ujedinjene kraljevine i tako dalje. No mi ćemo tak nastaviti pružati im pomoć i pomoći im u njihovim namjerama koliko je to moguće. A kad radimo, znači kad govorimo o e, prijedlogu europskih snaga solidarnosti, to je dobra ideja naravno i cijenimo napore austrijskog predsjedništva koje, koje je to pokrenulo. Mi ćemo napraviti sve kako bismo finalizirali taj projekt, završili posao i nadamo se da ćemo moći započeti e, trijalog što se tiče tog predmeta sa komisijom i parlamentom. Evo, a ako ima bilo što drugo, o čemu biste nešto više željeli e, saznati, e, stojim vam na raspolaganju da. Jutro smo upravo i usvojili izvješće vezano uz uspostavu programa europskih snaga solidarnosti. Prvo gospodin Nozer, a zatim gospodin Zeller. Izvolite. Hvala gospodine ministre što ste nam se pridružili na našem sastanku. Kao što su i kolege rekli, vi ste iskusni diplomat i za nas kao članove parlamenta lakše nam je otvoreno govoriti s vama. Imam sljedeću izjavu vezano uz ono što, ste, što je komisija napravila. Prije samog predsjedavanja pokazali ste europski duh koji želite usvojiti tijekom vašeg predsjedanja nekoliko točaka. Prvo imali smo u Kotonu u prosincu sastanak e, sa zemljama AKP-a. E, a srpsko predsjedništvo je trebalo biti tamo aktivno. Oni su na neki način to e, odbili i vi ste preuzeli tu dužnost. Zahvaljujemo na tom angažmanu vezano uz pitanja zemalja AKP-a. Vi ste rekli da tijekom vašeg predsjedanja ćete pokušati postići napredak na području partnerstva nakon sporazuma iz Kotonua. Bilo bi jako dobro e, da zajedno surađujemo i sa sljedećim predsjedništvom Finskom kako bismo postigli dobre rezultate. Druga točka, vi ugoš čavate sastanak e, sa zemljama e, AKP-a u ožujku vašoj e, zemlji. U prošlosti neke države članice su čak odbile užu suradnju sa našim AKP partnerima. I isto tako vi ste vjerojatno jedina istočna Europs, istočnoeuropska zemlja koja je prihvatila izbjeglice iz Malte tijekom ove krize. Nakon svega toga bih želio prije svega pohvaliti vaš europski duh. Moramo se posebno angažirati na području humanitarne pomoći i razvoja, posebno što se tiče naše našeg partnerskog kontinenta Afrike. možemo pratiti istu političku filozofiju kao vi. Zahvaljujem vam još jednom na angažmanu. Hvala Norbert. Gospodine ministre, imate riječ, izvolite. Mikrofon, molimo. Evo, sad funkcionira. Hvala, gospodine Noizer. E, zadovoljstvo je čuti ovakva pitanja. To je jedan, jedno od prioriteta našeg predsjedanja. Od početka smo preuzeli ideju da bi jedan od prioriteta trebalo, e, trebalo biti, jedan od prioriteta bi trebalo biti zaključenje sporazuma nakon e, isteka sporazuma iz Kotonua. E, uložit ćemo napore kako bi to sve krenulo u najboljem smjeru. Da, naše predsjedništvo preuzima tu obvezu finaliziranja postkotonu sporazuma. Imali smo postizanje sporazuma sa zemljama AKP-a i Europske unije. Dogovorili smo se da taj sporazum nakon isteka sporazuma i Kotonua mora uzeti u obzir i elemente e, agende e, UN-a e, za 2030. godinu. To se mora uključiti u taj sporazum nakon Kotonua. I to je nova stvar koja je tu uvedena. To je naša ambicija i vrlo otvoreno vam mogu reći da ćemo nastaviti se baviti tim sporazumom. E, vijeće ima sad svoj mandat za pregovore Prethodno predsjedništvo nije postiglo previše rezultata, no mi smo odlučili da finaliziramo to, taj sporazum nakon isteka sporazume s Kotonu, a tijekom našeg predsjedanja imamo šest rundi pregovora, da imamo vremena i moramo se koncentrirati na naš završni cilj. Hvala. Sljedeći govornik iz EPP-a, gospodin Zeler, izvolite. Hvala lijepa, predsjednice s moje strane. Hvala gospodine ministre što ste nam se pridružili u odboru i sudjelujete u našu raspravi, pogotovo ciljevima vašeg predsjedanja na području politike razvoja. Htio sam vama i vašoj vladi zahvaliti što je nakon dugog vremena upravo će se nakon dugo vremena E, održati e, sastanak parlamentarne skupštine Europske unije i država AKP-a baš u vašoj državi. A vi ste se osim toga izjasnili da se želite založiti za nastavak razvoja naših e, politika na tom području kao i postizanje sporazuma za period post -Kotonua. Ja vas molim da onda s obzirom da postoji relativna ujedinjenost i razjedinost među državama članicama o tome, da vi pojačate svoje napore da to postignete. Jer podsjećam, post, dakle, Kotonu vrlo brzo prestaje važiti, a mi moramo imati jedan ugovor sljednik toga što je prije moguće. Jer pogotovo recimo kod važnih tema kao što je poštivanje ljudskih prava u svakom našem ugovoru koji sklapamo sa zemljama partnerima mi se referiramo na ugovor iz Kotonua. Jer mi ni recimo nisu naše zemlje partneri iz Afrike se najčešće nisu htjeli imati cijeli ulomak u svom ugovoru sa Europskom unijom o partnerstvu koji bi se odnosio ulomak dakle na ljudska prava, pa nego smo zato to rješavali jednostavno jednom referiranjem na ugovor iz Kotonu, a to su mogli prihvatiti. Jer upravo tu poštivanje temeljnih ljudskih prava je jako bitno, a bez toga teško da možemo nove ugovore sklapati. Drugi zahtjev koji ima parlament je da se ovaj, sve što je vezano za ugovor iz Kotonu, dakle Europski fond za razvoj prvenstveno vezan za Kotonu, da se on vrati pod e, okrilje proračuna Evropske unije. Komisija je napokon čula taj naš zahtjev, ali čujem da postoje ponovno zemlje članice koje bi volili da se to e, ponovno ukine i da se vrati na staro. Kako je vaše stajalište prema tome? A inače u vezi Kotonua, vi ste sad spominjali i govorili o teškoj poziciji otočkih država u Pacifiku, ali i karibskih. I kako je naše mišljenje dakle o tome jer Kotonu, jer baš se te zemlje e, boje da se dosadašnji format suradnje država i prostora AKP Evropske unije počne rascepkavati i da se to onda po regijama počne odvijati i to im se nikako ne dopada i ne žele prihvatiti. Jer ja znam čak i da je Njemačka zemlja iz koja ja dolazim zapravo više sklona jednom regionalnom pristupu. A zbog toga se mnoge države tog AKP prostora boje da bi ostali de facto izvan sporazuma. Pa vas molim da sad e, tijekom vašeg predsjedanja nastavite s tim formatom i da temu ljudskih prava sačuvate kao bitnim dijelom svih ugovora. A zatim ona sredstva koja su bila u europskom proračunu, da tako kažem, pod jednim nadzorom iz sjene da napokon budu transparentno pod nadzorom parlamenta. Äh, verwendet werden I da se jasno odredi, njihova svrha na engleskom bi se reklo ring fenced, odredi se isključivo za ciljeve razvojne politike. Um, Zahvaljujem. Dakle, vrlo jasno sve iz ovoga što je kolega rekao. Vi znate o kojim se temama radi. Puno hvala gospodine Celer. E, iznimno cijenim činjenicu da ste e, postavili ovo pitanje. Jučer navečer sam sudjelovao u raspravi sa predstavnicima vijeća upravo o ovoj temi koju ste spomenuli. I razumijem da postoje neki stvarni problemi po pitanju e, znači preraspodjele sredstava, a e, uvođenje novih stavki u proračun će potaknuti kompletno novu raspravu u parlamentu. E, Dakle, znate da će to biti e, sada druga, da će ići među drugačije izdatke, u drugačiju grupu izdataka. E, s ciljem e, promicanja ove ideje, ja ću biti među onima koji će pokušati olakšati dobivanje suglasnosti po pitanju višegodišnjeg financijskog okvira na razini Europske unije. Tijekom našeg predsjedanja to ne znači da ćemo uspjeti taj proces privesti kraju. Mislim da je to praktički nemoguće u ovom trenutku ako uzmete u obzir činjenicu da će e, naše aktivno razdoblje biti e, tri i pol mjeseca, uključujući europske izbore. Ali ono što mi želimo napraviti, a to je postaviti određene prioritete i općenite ideje o budućem proračunu Europske unije. A drugi pristup je taj da bi komisija htjela e, da taj proračun bude e, znači usvojen do kraja 2019. u drugom dijelu godine. Razgovarali smo i s komisijom i sa vijećem i oni su zainteresirani za podržavanje te ideje po pitanju e, financiranja, znači Kotonaua i AKP e, zemalja. E, što se tiče vijeća i njihovog aspekta, oni će pokušati doprinijeti u tim pregovorima sa kolegama iz AKP-a. Evo, to će biti naš, naš, naš prioritet za naredno razdoblje u tih tri i pol mjeseci. Ali uvjeravam vas da ćemo napraviti sve što, moguć, sve što možemo kako bismo došli do rješenja. Znam da je ovdje riječ o različitim zemljama koje su vezane i ovisne o novcu Europske unije koji izlazi drugačijim kanalima, ali bitno je odrediti vrlo jasan okvir za financiranje tog sporazuma sa zemljama AKP-a. Hvala. Hvala vam ministre. Ja ću, znam da ćete se susresti sa predstavnicima Afričke unije. Jer, mm, mislim, mi smo već i raspravljali o tome. Mi ćemo morati se stvoriti taj posebni odbor za nadzor. Unutar će biti članovi našeg odbora, odbora za poslove i zajedničke parlamentarne skupštine. Mi smo dakle stalno u stalnom kontaktu sa povjerenikom Mimicom iz komisije, koji je direktno, to je njegov resor. Ali moram reći da na strani Europske unije postoji dosta nejasnoća o tome, nisu tu raščistili koja će tu biti strategija. Jer s druge strane imate AKP zemlje i sad njima nije jasno koju strategiju bi koristili ono za cijelu Afriku ili jednu specijaliziranu za države AKP-a. I onda ljudi pitaju kako se tu stvari uklapaju ako pravimo jedan monitoring specijalno ovog partnerskog ugovora sa AKP-om, a s druge strane kako bi to išlo ako se odnosi na cijelu Afriku. Dakle, tu imamo jedan kontinuirani trajni dijalog, da tako kažemo, stalni kontakt kako bi te stvari uklopili. A recimo zemlje karibskog prostora se malo i osjećaju, um, osjećaju malo zapostavljeno, jer smatraju da su i one pogođene klimatskim promjenama. A zapravo, vidite, a one su s druge strane naši saveznici, jer su na Pariškoj konferenciji kopa svi preuzeli iste obveze kao i mi, de facto. Ali dobro, da li se neki kolega želi javiti za riječ ili pitanje? Ako ne, imam samo još jednu stvar to je nešto vrlo praktično. A to je samo za vas napomena da to imate na umu. Imamo izvješće od revizijskog suda o djelovanju nevladinih organizacija koje djeluju na terenu, pružajući humanitarnu pomoć. I sad pitanje zapravo u vezi pitanja lokalizacije. Veliki, ne velike nevladine organizacije zapošljavaju onda lokalne djelatnike nevladinih organizacija koje onda na terenu negdje djeluju, pružaju direktnu pomoć. E sad je onda pitanje kako to točno funkcionira, to financiranje sa, iz europskog proračuna, pa onda na velike nevladine koje onda i se prenosi na male na terenu. I poanta je naravno da revizorski sud traži apsolutnu transparentnost tu, ali neki put je to jako teško praktično izvesti. Recimo vi date pružate humanitarnu pomoć u Siriji. Onda je situacija takva da ne može nikakva nevladina organizacija iz Europe doći tamo na teren i raditi, nego mora uzeti jednog e, nevladinu iz Sirije i njih angažirati da to obave. A recimo neke od naših zakona koji se e, bave sprečavanjem financiranja terorizma i sprečavanja pranja novca da bi se koristio za terorizam, oni su recimo došli do toga neke istrage koje su vođene u vezi tih zakona da je kada korišten prijenos sredstava za humanitarne radnike na terenu u Sudanu recimo ili u Siriji i to desetine tisuća dolara primjerice koji su davane često u gotovini ovim subkontraktorima, lokalnim da kažemo pripadnicima lokalnih NGO-ova koji tamo rade jer ne mogu evropski nastupiti, da su korišteni ti transferi novca isto tako i za transfere tih novaca kojima se e, financira terorizam. Tako da je na nama da osiguramo da ti bankovni sustavi profunkcioniraju i da olakšaju nama naš posao s jedne strane, jer ne mogu nam zbog toga, zbog opasnosti koja prijeti da se ti kanali ne koriste za teroriste, ne možemo onda spriječiti rad humanitaraca na terenu. Da, hvala vam da ste to načeli, jer to je jako bitno. Recimo, ima humanitarce u Siriji, u Sudanu, u Jemenu, primjerice, u tim teškim situacijama u kojima bankovni prijenos doznaka sredstava ne funkcionira i uglavnom se onda u kešu nosi sredstva da bi se tamo mogao odvijati posao, obavljati, pružati pomoć. Naravno, to donosi razne opasnosti sa sobom. Ali Kohata i Kodev, dvije vrlo poznate organizacije, održali su prošlog tjedna sastanak na razini vijeća. I mi smo se spremali skupa sa vijećem neke zaključke o tome kako bi, na koji način bi se nevladine organizacije trebale financirati, odnosno kako bi naše nevladine trebale financirati pomoć na terenu i dostaviti novce onim ljudima koji djeluju na terenu, lokalnim. Da nekako moramo pronaći jedan mehanizam kojim bi im olakšali posao. Jer je i onako rizik veliki za sve te individualne ili čak i lokalne ljude, humanitarce koji tamo rade i pružaju pomoć. Ali moramo naći praktično rješenje kako ćemo tim ngo ima pomoći da održe taj posao i tim ljudima dostave novce. Hvala, ako nema nikakvih drugih pitanja, možemo malo ranije završiti sastankom. E, mi znamo da je u pol dva e, za zaplaniran ručak za naše gosta, gospodina ministra iz Rumunjske, s našim koordinatorima.